Il Presidente. E adesso. Kolege e kolegi. Kolegice i kolege. Molim vas da zauzmite svoja, svoja mjesta. Kolege e kolegi. Vi prego di prendere rapidamente Kolege, molimo vas da brzo zauzmete svoja mjesta. Sukladno članku od 20. rujna 1976. a u vezi sa odabirom zastupnika u Europskom parlamentu proglašavam otvorenom prvom, prvu sjednicu Europskog parlamenta nakon europskih izbora. Sada ćemo